riječ o prvom čitanju vezano uz uredbu o poštivanju zakonodavstva u području prehrane vezano uz dobrobit e, životinja i bilja te farmaceutske proizvode. Dobili ste dokument. Parlament ima na raspolaganju tri mjeseca.